temu jedna najava iz e, doma ECR je zahtjevio imenovanje u parlamentarno izaslanstvo. E, ukoliko nema nikakvih e, primjedbi, ova imenovanja koja su navedena